svemirske agencije. E, hvala gospođo Alasender, da to je izuzetan uspjeh europske znanosti. A ja ovo govorim kao bivši povjerenik zadužen za svemir. Prelazimo sada na glasanje prijedlog odbora JURIT. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Izvješće je usvojeno. Izvješće Štefane. Glasa se poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Glasanje je, dakle izvješće je usvojeno. izvješće Negresku poimenično. Otvaram glasanje. Su li svi glasali? Zatvoram glasanje. Izvješće Gresku, usvojeno je. Prelazimo sada na izvješće Ostrevicijuc o sporazumu o pridruživanju. Mikrofon uključite, molim. Gospodine predsjedniče, iako je to danas jutro se već dogodilo, ali smo bili samo u malom broju ovdje prisutni. Mislim da je ovo pravi trenutak kada bismo predsjednika parlamenta iz Moldove ovdje mogli pozdraviti. vam reći da se jako veselimo o vašem posjetu. Benvenuto eh, rinnovato. Evo još jednom vam želim dobrodošlicu. Uvijek nam je zaista drago kada nam neke delegacije dođu u posjetu. Izvješće o Streviciju s eh, sporazum o suradnji e, između eh, Europskog parlamenta i mm, Moldove. Kolega Howitt se javio za riječ. Hvala. Samo e, moram reći da krajem stavka sedmog e, bi trebalo e, dodati, tome smo se dogovorili s kolegama iz EPP-a, da će se dakle poslati do kraja 2014. godine promatrači. Ako nitko nije protiv, onda će se o članku sedmom glasati u izmijenjenom obliku. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Paragraf 29. amandman drugi Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronska provjera. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Tekst je, se odbija. Amandman četvrti. Paragraf 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Napomena A, amandman treći. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Nakon napomene L, amandman prvi, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. E, rezoluciji, cijeloj rezoluciji, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Jesu li glasali svi? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Sada preporuka Austrovicius o e, sporazumu o pridruživanju među Europske unije i Moldove. Tko je za? Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. Preporuka se usvaja. Mirovni proces u Sjevernoj Irskoj. Prijedlog rezolucije od sedam klubova zastupnika. kolega se javlja za riječ. Hvala. E, kada se u napomeni kaže da se treba stati na kraj svim sukobim interesima u Europskoj uniji, htjeli bismo dodati tako da se izbugne nekažnjivost u e, svim kontekstima. Je li netko protiv? Mislim da je kvota od 40 zastupnika e, obustavljanja. Dakle, sada glasamo o tom tekstu. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Sada cjelokupna rezolucija. Tko je za, protiv, suzdržani? Izvješće je usvojeno. <clears throat> akcije Turske koje stvaraju probleme u isključivoj gospodarskoj zoni u Cipru. E, Otvaramo glasanje pojedinačno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Amandman se odbija. E, nakon paragrafa šest, amandman drugi je povučen, amandman treći, kolega Preda se javlja za riječ. Hvala predsjedniče. Predlažemo da u tekstu amandmana trećeg eliminiramo nabrajanje zemalja, a da zadržimo referencu na cijelu regiju klubovi zastupnika su o tome složeni. Je li netko protiv tog amandmana? Nema. E, niko se ne protivi, prema tome glasat ćemo o amandmanu trećem u obliku koji smo upravo čuli. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Paragraf 10. amandman prvi po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Provjera. Provjera, dakle, amandman prvi, prvi dio. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman prvi, drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Napomena uz amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. A sada o cjelokupnoj rezoluciji. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. prelazimo na humanitarnu situaciju u Sudanu, prijedrog rezolucije koje predlaže šest klubova zastupnika. E, amandman 12. Odnosno, paragraf 12. Amandman 1. Otvaram glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 20. amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman drugi nakon e, desete napomene. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nakon e, napomene F, e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada cijelokupna rezolucija. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se cijela rezolucija. Ovim završavamo glasanje i prelazimo na objašnjenje glasanja. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah,